za vanjsku politiku i sigurnosnu politiku. Izvolite, gospodin des Kristos. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Ova tragedija nas podsjeća na izazove s kojima je Afganistan još uvijek suočen kada govorimo o toj nestabilnosti, ratu i sukobima u toj zemlji. Protekli tjedni su pokazali da upadi džihadista na istoku i sjeveru zemlje e, prijete svemu onome što je postignuto do sada u pogledu upravljanja i isto tako vladavine prava, prava žena, temeljnih prava i e, pravo na temeljne usluge. Kada govorimo o talibanima i borbi protiv njih, trebamo reći da uistinu e, moramo se posvetiti ovoj vladi nacionalnog jedinstva kako bismo osigurali da će Afganistan ostati na ljestvici svih e, tema međunarodno gledajući. Nedanje događaj su zabrinjavajući za sve nas. E, napadi Talibana i sve ono što su uzrokovali nevinim žrtvama tom području su doveli do vrlo e, ozbiljne humanitarne situacije. Opća situacija je dalje uistinu nestabilna i vrlo krhka. Ovaj napad kojim je pogođena bolnica gdje rade liječnici bez granica e, je uistinu nešto što trebamo usuditi, to se dogodilo 3. listopada. Bolnice i medicinsko osoblje su izričito zaštićeni u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom i nikada ih se ne smije napadati. Najnovija izvješća ukazuju na to da 12 osoblja liječnika bez granica su potvrđeni mrtvi i isto tako 10 e, pacijenata uključujući troje djece. I mi uistinu suosjećamo sa svim obiteljima žrtava medicinskog osoblja i e, humanitarnog osoblja koje je djelovalo u toj bolnici u Afganistanu i diljem različitih područja konflikte u svijetu. E, ti ljudi posvećuju svoje vrijeme i život kako bi poboljšali živote i životne uvjete onih koji žive u tim područjima. MSF, odnosno Liječnici bez granica, su radili u bolnici u Kunduzu e, pod uistinu vrlo teškim uvjetima i to ne tamo. Ja sam sam bio svjedokom e, tijekom različitih posjeta u kriznim područjima kako rade u istinu u vrlo teškim uvjetima. MSF je u onim područjima gdje su se gotovo već svi povukli. I posebno bih htio pohvaliti njihov rad u Liberiji, Gvineji, Sierra Leone tijekom ove ebola krize. Tu su iskazali nevjerojatnu posvećenost i hrabrost i još uvijek se bore kako bi e, uspjeli uspostaviti kontrolu nad situacijom u pogledu ebola. Ali da se vratim na Afganistan. E, ljudi su tamo suočeni uistinu već e, tri desetljeća u kojima imaju rat i sukobe sa vrlo teškim e, situacijama. E, veliki broj humanitarnih organizacija radi u Afganistanu, ali oni nikada neće biti dovoljno jaki. Ovaj parlament jako dobro zna što to znači u stvari odavati počast i pomagati e, e, onima koji rade na humanitarnom području. A sada su platili svojim životom kako, bismo, kako bi mogli pomoći onima koji su najranjiviji dogovorimo o tom hrabrom i odvažnom osoblju liječnika bez granica trebamo isto tako govoriti o tome kako trebamo zaštititi njihove živote i živote i dostojanstvo onih kojima pomažu tu postoji određeni razmjerni rizik kada govorimo o civilnom stanovništvu u takvim područjima i stoga se treba učiniti sve pogotovo kako bi se razlikovale civilne i vojne e, ciljevi, uključujući isto tako i medicinske e, osoblje, odnosno zgrade. Prezident Ašamušani je rekao da afganske snage i NATO misija e, brinu o sigurnosti civilnog stanovništva i da nas i da su precizni tijekom svog vojnog djelovanja. E, rekao da oni uistinu nastoje, dakle tijekom vojnih operacija, ne pogađati civilne ciljeve. Istovremeno, Afganska nezavisna komisija za ljudska prava upozorava na zločine koji su počinjeni tijekom ovog nedavnih napada u Kunduzu i uistinu se apelira dakle na e, sigurnosne agencije i druge da se uistinu utvrdi tko su počinitelji tog e, dijela kako bi mogli biti kažnjeni. MSF i UN su zatražili punu istragu u pogledu tog napada. I stoga je naglašeno da treba postojati i rečeno je da će biti izvršena transparentna e, istraga. I Afganistanci i SAD e, se nadaju da će vrlo brzo doći do jasnih rezultata. Međutim, ova tragedija nas vrlo tužno podsjeća na to da se Afganistan još mora boriti kako bi se suočio sa svim izazovima i stoga je potrebno ložiti velike napore i svi čimbenici trebaju sudjelovati u toj revidiranoj sigurnosnoj situaciji u Afganistanu. S tim, kroz to se mora povezati lokalno stanovništvo sa samom vladom. Afganistanska vlada je svjesna toga što sve treba poduzeti i mi smo spremni pratiti ta tijela e, tijekom tog teškog procesa. Kada govorimo o neposrednom djelovanju, sada trebamo procijeniti potrebu za dodatnom humanitarnom pomoći. I na taj način isto tako pozivamo i afganistansku vladu da pomogne ovom slučaju u Kunduzu i svim raseljenim osobama. Moramo se pozabaviti mogućnošću otvaranja humanitarnog e, koridora u provinciji Kunduz. I svi moraju družiti svoje snage kako bi mogli ostvariti trajni mir. To je isto tako u središtu našeg diplomatskog rada a prošli tjedan su svi relevantni čimbenici o tome razgovarali u New Yorku tijekom, dakle na marginama glavne skupštine UN-a. I dalje ćemo raditi sa vladom nacionalnog jedinstva tijekom ovog teškog razdoblja. Bićemo na njihovoj strani i bit ćemo na strani e, svih Afganistanaca. Hvala vam lijepa na vašoj pažnji. Zahvaljujem povjereniku Stiljanidisu. Sada će e, početi dakle, zastupnici govoriti, odnosno predstavnici klubova. Hvala predsjedavajući. Pučani najprije žele izraziti svoju sućut e, obiteljima 22 žrtve bolnice u Kunduzu te osuditi tako bombardiranje koje mora biti u potpunosti razjašnjeno te e, prikladne sankcije moraju biti izrečene. Ta greška, kako je priznao, priznala američka komanda, nakon eh, nekoliko dana nepodnošljivog izbjegavanja je tim gora što je uništeno tim činom jedina eh, bolnička eh, ustanova i to usprkos e, savršeno dostavljenim koordinatama od strane osoblja liječnika bez granica. Međutim, iza toga svega postoji jedna katastrofalna strategija ofenzive u Talibana u Kunduzu i u provinciji Farijabu te e, tri dodatne regije na sjeveru otkrivaju nam da je situacija puno gora nego što nam je nagovješteno prilikom povlačenja zapadnjaka. Činjenica što je do ovoga došlo na sjeveru Afganistana koji je do sad bio pošteđen od pokreta od e, Talibana pokazuje da Taliban ne djeluju samo u svojim tradicionalnim e, položajima i usprkos e, ovim svim napadima i borbi suzbijanja koji su bili jako skupi vidimo da e, afganistanska vojska nije učinkovita. Dakle, bez američke podrške ta bi regija bila pod e, kontrolom Afganistana, e, Talibana i mimo Talibana druge skupine jačaju. Islamska država je prisutna u Afganistanu i masovno regrutira. Imamo tu skupine iz Središnje Azije, zatim Uzbe, islamski pokret iz Uzbekistana i isto tako skupine iz Srednje Azije na gran, sa granice koje djeluju na granici sa Tadžikistanom. To je jako zabrinjavajuće. Dakle, moramo tu međunarodno djelovati. To nam ukazuje na potrebu međunarodnog djelovanja. Naravno, tu se ne radi o razvrstavanju e, međunarodnih snaga, to je pokazalo svoje ograničenje, ali trebamo dodatno surađivati sa susjednim zemljama, među kojima su i Kina i Rusija, jer oni ne mogu biti indiferentni eh, spram situacije koja je trenutna na snazi. Dakle, ova kriza može ugroziti izravno našu sigurnost, ali isto tako moramo ostati nazočni eh, u Afganistanu koji eh, čiji problemi imaju povijesne razloge i savršeno je jasno da od 2001. godine postoji temelj pod pokroviteljstvom jednih naroda da možemo djelovati na terenu. Zahvaljujem kolegi Donjon I sad u ime socijaldemokrata gos, e, gospodin Kan, četiri minute. Gospodine predsjedniče, u ime svog kluba zastupnika izrazavam svoje najdublje saočešće prijateljima i obitelji, svima onima koji su tragično izgubili svoj život tijekom napada u Kunduzu. Naši misli su s njihovim obiteljima i isto tako želimo govoriti o liječnicima i dati počast njima koji su se hrabro koji su iskazali svoja dijela u s tijekom proteklih godina. I isto tako e, želim odati počast svim liječnicima medicinskim osoblja diljem svijeta koji pokušavaju pomoći ostalima. Bolnica je bila vrlo jašno označena i isto tako je, e, su sve stranke u konfliktu znale točnu lokaciju. Više od 22 civila je ubijeno tijekom napada, e, 12 medicinsko osoblje, 10 civila, troje djece i još je 27 njih E, ranjeno. Mi uistinu e, snažno osuđujemo ovaj napad u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom. Bolnica je bolnica i ljudi unutra su medicinsko osoblje i pacijenti. Na ovaj način ciljati jednu bolnicu radi se o kršenju e, tog prava bez obzira na okolnosti. S obzirom na štetu koja je počinjena i isto tako ovo kršenje moramo izvršiti odmah jednu istragu kako bi osigurali maksimalnu transparentnost i odgovornost e, oni, i oni koji su odgovorni moraju odgovarati pravdi. Mi stalno vidimo da neke mjere zbog e, borbe protiv terorizma krše međunarodno pravo. I isto tako imamo druge primjere gdje SAD rutinski u Pakistanu isto tako vrši takve napade e, dronovima gdje imamo e, civile. Mi moramo poštediti e, živote civila. Kršenje međunarodnog prava ne može poslužiti kao jedna vrsta isprike zbog borbe protiv terorizma. Vladavina prava mora biti snažna. Talibane i njihov uspjeh oko Kunduza su posljedice e, koruptnog upravljanja zemljom. E, afganska vlada mora biti ujedinjena i mora se fokusirati e, na stvaranje konsenzusa. Politički prijelaz isto tako e, mora sadržavati određene napore, inače se situacija još više pogoršati. Europska unija i međunarodna zajednica bi trebali u tome pomoći pregovaranjem i diplomatskim naporima i kako bi se moglo stvoriti mir i stabilnost u široj regiji. To je od vrlo velikog značaja. Suradnja s Pakistanom je uistinu vrlo važna. Mi isto tako pozdravljamo sve njihove napore u pogledu e, pomirenja i veze između Kabala i Islamabada su vrlo važne moramo biti na raspolaganju. Mi isto tako želimo reći da iako tisuću kilometara smo udaljeni mi u Europi smo i sami e, možemo iskusiti sve veću nestabilnost u Afganistanu. E, Afganistanci napuštaju svoje svoju zemlju. Preko tri desetljeća se nalaze u sukobima. Zaslužuju mir. E, SAD je priznao e, da je to bila greška, ali sada su e, dali četiri različite verzije u pogledu tog napada, ali ovaj napad ima implikacije ne samo Afganistanu, već za sve e, medicinsko osoblje koje radi diljem svijeta i mi moramo osigurati da više ne dođe do ovakve tragedije. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo kolegi Kanu minuta i pol. E, kolega Demes Marker u ime ECR-a. Zahvaljujem. Ja mogu samo ponoviti riječi prethodnog govornika. U ime ECR kluba zastupnika bih ja želio iskazati svoje suosjećanje sa očešće obiteljima i prijateljima i mi uistinu tražimo da se provede jedna nezavisna istraga. Kako je to moguće da su pacijenti i medicinsko osoblje postali žrtvama jednog zračnog napada u jednoj bolnici gdje rade upravo predstavnici nevladenih organizacija? Amerikanci su već 14 godina prisutni u Afganistanu i sad to samo proglasiti kolateralnom e, žrtvom, odnosno štetom je uistinu vrlo jeftina isprika. MSF, odnosno liječnički bez granica, e, su tu kao određeno jamstvo, čak i da su bili neki borci što liječnici bez granica odbijaju da su oni bili u toj bolnici, e, treba prvo imati na umu da se radilo o bolnici. Talibani opet napreduju godinu e, nakon e, vlade jedinstva još uvijek nemamo ministra obrane, postoji sukobi unutar e, vlade, a u međuvremenu imamo činjenicu da tu ne postoje nikakve zračne snage koje bi bile bitne, stoga je zatražena pomoć od Amerikanaca. Kako je moguće da od 7000 vojnika iz Afganistana E, ne može se boriti protiv vojske je puno manja. Tu trebamo situaciju usporediti sa Irakom. Kolega marke zahvaljujemo sada dvije minute kolega Austrovićius e, u ime Aldea. Gospodine E, predsjedniče, kolege. U ime Aldea e, bih želio započeti time da bih izrazio e, svoje saočešće prijateljima i obitelji. Korištenje bolnice kao cilja je bila uistinu jedna fatalna pogreška. Međutim, razlozi te strategije su još uvijek nejasni. i stoga smatramo da je u redu što su rekli afganistanska vlada i NATO da odmah treba pokrenuti istragu. Ono što se dogodilo u Kunduzu je jedna strašna nesreća, međutim to ne možemo promatrati kao jedan izolirani slučaj. Talibani su značajno napredali upravo kada govorimo o Kunduzu. Imaju sve više osoblja, šest puta više ljudi tijekom proteklih šest do sedam godina i većinom se radi o borcima iz e, arapskih e, zemalja i Središnje Azije, iz nekadašnje sovjetskih republika i sve je to uistinu vrlo alarmantno. Moramo poraziti talibane kako bi Afganistan mogao započeti iz početka. Inače će posljedice biti nesagledive. istinu trebamo izraziti našu e, podršku i još jedan puta joj osnažiti kada govorimo o razvoju Afganistana. Ali ne smijemo ponavljati greške koje su počinjeni u Iraku i Siriji, gdje se neadekvatno djelovalo. Naši napori u Afganistani su jednostavno sada preslabi. Trebamo imati koordiniranu strategiju kako vojno, tako i na razvojnom području i trebaju biti uključeni svi igrači kako na regionalnoj, tako i lokalnoj razini. I kroz tu odlučnost trebamo stvoriti jednu budućnost za Afganistan. Ljudi Afganistana e, uistinu trebaju moći gledati u budućnost. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem kolegi Austravičijusu. Sada dvije minute. Kolegica Konečna za GUE. Izvolite. Vážený pane predsjedajici, važene dame, važeni pánové. Dame i gospoda. Najprije vam želim zahvaliti što ste podržali naš prijedlog za održavanje rasprave na ovu temu na plenarnom zasjedanju. Sada je došlo vrijeme da odbacimo crno-bijelu logiku jer nevini stradaju dok njeguju druge e, radeći u jednoj od najopasnijih zemalja na svijetu. Umjesto priznanja dobili su uništenje jedine bonce u regiji. Tijekom napada bespomoćno osoblje pacijenti su stradali. Ovo je gnusan zločin i nema boljih riječi da se tako što opiše. To je zločin po međunarodnom zakonu koji je na brutalan način prekršen pogažen tog dana. Mi moramo izraziti najiskreniju sućut žrtvama, potom se moramo postarati da se izvede puna istraga i to je način da vidimo koga treba okriviti. To je jedini način da pokažemo da se međunarodno pravo jednako primjenjuje na sve, da nema mjere, mjesta za dvostruka mjerila kada se radi o ovakvim barbarskim činovima. Isprika neće biti dostatna, čak i ako izrazi zemlja koja se predstavlja kao čuvar demokracije i civilizacije, ali je istovremeno i glavni krivac, jer ako dopustimo da pacijenti izgore do smrti u svom, svojoj postelji, a da niko nije kažnjen, onda nam nije ni trebao međunarodni zakon. Zaključno želim izraziti svoju najiskreniju sućut žrtvama, liječnicima bez, granice, bez granica i predsjedavajući molim vas da održimo jednu minutu čutnje za žrtve. Zahvaljujem. Sada minutu i pol. Kolegica Lambert, ona će govoriti za zelene. Hvala predsjedniče. Kao što je povjerenik rekao, mnogi su među nama sreli liječnike bez koji su radili u iz teškim uvjetima diljem svijeta i mi poštujemo njihov integritet, neovisnosti, politiku nerazlikovanja pacijenata na temelju etničke pripadnosti i vjerske vjeroispovijesti ili pripadnosti bilo koje vrste. Znamo da to može predstavljati probleme raznim režimima, ali liječnici bez granica su često na taj način dobili povjerenje mjesnog stanovništva. Moj klub zastupnika osuđuje ovo bombardiranje i također želimo proširiti svoju najiskreniju sučut eh, na sve one koji su izgubili svoje voljene prijatelje i ili kolege. Ljudi bi se trebali osjećati sigurno u mjestu koje je posvećeno zdravljenju. Kao što nam je rečeno, koordinate su dostavljene, ali iz nekog razloga nisu ispoštovane. I poslije spomno pitanje o što to znači precizno bombardiranje i kakva je vrijednost takva bombardiranja. Rečeno nam je da ovo može predstavljati ratni zločin. U svakom slučaju se radi o velikom, velikoj povredi međunarodnog humanitarnog zakona. Tako da podržavamo pozive Lječnika bez granica, kao što i drugi uradili, da se provede neovisna istraga koliko god to bilo nelagodno, ali odgovornost je od središnjeg značaja. Kao što sam rekla, svi ratni zločini moraju biti istraženi. Hvala. Zahvaljujemo kolegici Lambert. Sada minutu kolega Korao u ime EFDD. Presidente, eh, buongiorno kolegi. O sentire... Hvala predsjedavajući. Dobar dan, dragi kolege. Čuo sam prethodne govornike i izgleda da je tema na kojoj se razgovara napredovanje Talibana. Čini mi se da bismo se trebali dati vremena da razmislimo što to znači E, mirovna misija ili održavanje mira. Dovoljno da se pogleda na Google i pritisne e, greška NATO-a, prijateljska vatra NATO i vidi se da postoje tisuće grešaka, civilnih grešaka. Dakle, treba stvari nazvat svojim imenom. To su ratni zločini. Dajmo si vremena da razmislimo o tome što možemo poduzeti nakon ovog napada u Kunduzu gdje su civili stradali gdje su stradali radnici koji su tu kako bi spasili ljudske živote. Tražimo neovisnu, transparentnu i e, istragu, jer ti ljudi koji su ubili Sjedinje američke države neće poživjeti, ali oni koji su pogriješili trebaju platiti i to je ono što trebamo reći danas. Zahvaljujemo kolegi Korao. Sada jedna minuta kolega borgezija u ime ENF-a. Hvala. Odgovor komisije jako je nejasan. Kao da nam ovdje neki Isusovac govori, ne vidimo što, što, je, što je to što Europa misli, jel se tu radi o greški, o ratnom zločinu, kakve su to vrijednosti te Europe, mora, valjda postoje neke vrijednosti, morala bi jasnije, jasniji stav zauzeti. Da li to nešto se može usporediti s bombardiranjem Dresdena? Moramo biti jasni. Europa bi morala imati hrabrosti izjasniti svoj stav. Ako nemamo hrabrosti, ne možemo ga steći. To je govori Manzoni. Zahvaljujemo kolegi Borgezio, a sada na kraju još jedan puta u ime potpredsjednice komisije, visoke predstavnice e, Unije, povjerenik Siljanides Kristos. Hvala predsjedavajući, uvažene kolege, dragi zastupnici, hvala vam na ovoj razmjeni gledušta i ovom širokom konsenzusu i zahtjevima za provođenjem konkretnih istraga i naravno mi ćemo zahtijevati konkretne rezultate tih istraga, no želim ponoviti ono glavno. Europska unija nastavit će raditi sa vladom nacionalnog jedinstva i u ovom teškom razdoblju. Ovo je jako važno. Mi ćemo stati uz tu vladu i učinit ćemo ono što možemo kako bismo zaštitili Afganistan od talibanskog režima. Mislim da je ovo jako velikog značaja i to je preduvjet za bilo koji vid progresivnog naprednog rada na terenu u Afganistanu. Naravno, svi mi u ovom parlamentu i u svim europskim institucijama očekujemo rezultate istrage što je prije moguće. Najljepša hvala na ovoj raspravi. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujemo povjereniku Stiljanidesu. Time